Možemo pomoći. Gospođa Valencija eh, gospođa Valencijana nije još eh, došla, neće biti na prvom dijelu sastanka, pa me zamolila da predsjedavam sastankom. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imamo li ikakvih zahtjeva da se izmjeni dnevni, dnevni red eh, gospodine Panzeri? Nemate? U redu onda možemo usvojiti dnevni red u obliku u kojem ste ga dobili. Također trebamo odobriti zapisnik sa sjednice održane 16. i 17. lipnja, to je zadnji, tada je održan zadnji nastanak, imate li kakvih primjedbi? Nema. Dobro, onda možemo prijeći, možemo odobriti zapisnik. Treća točka dnevnog reda su priopćenja predsjednika. Prije svega bih htio reći da naš parlament, kao što znate jer mnogi od vas su vrlo aktivni u ovom području, dakle parlament je usvojio tri rezolucije tijekom posljednje plenarne sjednice. Jedna rezolucija odnosi se na Rusiju, koja se odnosi na Gonzova, gospodina Golčenka i još jedne osobe. Druga rezolucija se odnosila na Angolu, a treća na Azerbajdžan. E, upravo ova posljedna bila je predmet dugačke rasprave, jer kao što e, jer e, su zapravo odlučili istupiti iz rasprave o Euronestu imamo jako puno nominacija za 20. nagradu e, Saharov. 20.12. ćemo imati objavu, a idući ponedjeljak imat ćemo e, zajedničku objavu e, na sastanku sa odborom AFET i još jednim odborom. I naravno, naš odbor će biti prisutan. Htio bih e, proći kroz imena, ali imat ćemo idući ponedjeljak po deset minuta da predstavimo svog kandidata. E, tu je Raif Badavi, e, saudijski bloger, koji je osuđen na tisuću udaraca bićem te deset godina zatvorske kazne zbog e, svojih objava na internetu. Druga osoba koja je nominirala na su politički zatvorenici u Venezueli. I demokratska oporba se usprotivila Čavesu i zbog toga je došlo do toga. Zatim imamo uh, somalijsku aktivisticu za ljudska prava koja se borila protiv e, e, genetskog sakačenja žena i sada i ona je zapravo utemeljiteljica i voditeljica centra Edna Adan. Zatim imamo e, Borisa Nemcova e, koji je vođa oporbe, koji je ubijen e, prije nekoliko mjeseci u Moskvi. Zatim Nadija Savčenko koja je članica Rade i vijeć i članica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 2014. godine je zarobljena i zatvorena. Zatim Edward Snowden, e, koji je informatički stručnjak, Antoine Deltour, e, koji je e, revizor, bio revizor u tvrci PricewaterhouseCoopers i Stefani Gibault, koja je otkrila e, praksu izbjegavanja plaćanja e, poreza. Dakle, rekao sam, imat ćemo e, zajednički sastanak u ponedjeljak s drugim odborima gdje ćemo nešto više o tome reći. Nekoliko riječi sada o izaslanstvu odbora DROA koje će posjetiti Srbiju, odnosno Beograd, od sutra ujutro pa do četvrtka ujutra. Radi se o zajedničkom izaslanstvu, dakle kombinacija našeg odbora i članova odbora AFET e, i putujemo večeras. Cilj je da se procjeni stanje ljudskih e, prava u toj zemlji koja je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Kao što znate, Srbija se trenutno nosi s izbjegličkom krizom i kad je riječ o članovima našeg odbora, gospodin e, će biti tu, zatim gospodin Andrej Kovačev i gospođa Soraja Post. Oni će biti članovi e, tog izaslanstva. Biće tu i drugi članovi našeg pododbora, ali će oni putovati kao članovi odbora AFET. Posjetit ćemo Srbiju, ali ćemo e, otići u posjet, kratak posjet Kosovu također. Eto, to su bila moja priopćenja. Točka četiri na dnevnom redu su povratne informacije sa službenog posjeta odbora Doha Izraelu i palestinskim područjima. E, misiju je predvodio gospodin Jozef Weidenholzer. On je bio E, u Izraelu na palestinskim teritorijima od 20. do 24. sedmog, znači točno prije ljetne stanke. Dakle, radilo se o petodnevnom putovanju kojem su prisustovali e, i članovi Kneseta i e, članovi palestinskih vlasti i isto tako aktivisti koji se bore za ljudska prava s obje strane. Nije bilo moguće doći u gazu, ali niz gradova, ali su posjetili niz e, gradova i sela na zapadnoj obali i u Izraelu. Još niste zaprimili izvješće s tog posjeta, ali uskoro će ono biti dostupno, pa ćete vidjeti um, cjelovito izvješće s tog izvješća. Dakle, radi se o vrlo sveobuhvatnom izvješću, ima 27 stranica, uključuje i doda, e, priloge i tako dalje. S nama je gospodin Bolšek. E, on će nam se obratiti putem videokonferencijom. On je član UNRE u Gazi i on će nam reći e, kako trenutno stvari stoje u Gazi. Vidim ga na ekranu, nadam se da nas može i čuti. Možete nas čuti, zar ne? Odlično. Dakle, prije svega e, bih htio dati riječ gospodinu Jozefu Feidenholzeru, predsjedniku zajedničkog izaslanstva. Dakle, e, najprije ću vama dati riječ kako biste nas obavijestili i dali neke povratne informacije iz tog posjeta. Gospodine eh, Weidenholzer, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao što je već rečeno, naše izvješće je vrlo cjelovito i već smo ga predali. Hvala tajništvu na pomoći, jer eh, zahvaljujući i njima je naše izvješće ovako sve obuhvatno. Mislim da se svi mogu složiti da je put bio vrlo zanimljiv. Stekli smo dosta kvalitetan uvid u stanje, prije svega u političku situaciju, a to nam je bila i namjera. Također smo se htjeli pozabaviti pitanjem ljudskih prava u tom, upravo u tom kontekstu. I mislim da da se može reći da su e, palestinci dosta očajni i e, gube nadu, a Izraelci ne znaju baš što bi činili. Puno se toga dogodilo u posljednje vrijeme. E, također su zabrinuti zbog iranskog nuklearnog dogovora, odnosno sporazuma. I mislim da su pomalo izgubljeni, ne znaju što im je činiti. A palestinci pak, oni su stvarno očajni i uopće ne znaju kako se za njih situacija mijenja. Tako da potičemo ljude da uspostave kontakte, da komuniciraju i nadamo se da je posjet parlamentarnog izasanstva bi mogao pomoći u približavanju dviju strana. Puno smo razgovarali s predstavnicima vlade, nevladinih udruga i posjetili smo puno mjesta. Svi su bili vrlo otvoreni i iskreni i zahvalni smo im na tome. Doista su svi bili iskreni, mogli smo izraziti svoje kritike, postavljati pitanja i nije da su ljudi odbijali odgovoriti ili izbjegavati temu. Tako da je to bilo vrlo pozitivno i to je naravno bilo i vrlo važno i to je jako dobro i za našu buduću suradnju. Govorili smo i o Gazi razgovarali smo i o sirijskoj vojsci, e, na utjecaj toga na gazu, razgovarali smo i s državnim odvjetnikom koji je govorio o prevladavajućim uvjetima u Izraelu e, u kontekstu deklaracije Isisa. a Sve, ukupno moglo bi se reći da je atmosfera razgovora bila otvorena i iskrena. I moram reći da postoje određene tenzije u pogledu arapske liste i uvjeta povezanih uz nju. I te stvari nisu riješene. E, zatražili su nas da se sastanemo u Knesetu, pa smo morali otići u hotel kako bismo imali neslužbeni sastanak. Jedna stvar koja je zasjenila cijeli sastanak a bila je e, ključna tema u svim našim razgovora je e, pitanje naselja. Svi sudionici su zaključili da je to doista ključno e, za buduće odnose, a mi mislimo da je to ključno pitanje za rješavanje svih problema. Ja mislim da politika naseljavanja je politika s kojom se nastavlja. Tu se postavlja pitanje suvereniteta, suvereniteta palestinske države i to su pitanja koja je potrebno riješiti jer u protivnom e, cijela struktura djeluje poput e, švicarskog sira, puno grupa i to doista za njih nije održivo rješenje. A naravno to ostavlja mogućnost i prostor za moguću buduću agresiju i treba reći da Izraelci shvaćaju da svoja nasilja trebaju ograničiti na područja u kojima trenutno obitavaju. I to je bilo jedno od ključnih pitanja. Razgovarali smo i s promatračima. Promatračima iz različitih dijelova svijeta. kolektivno se nastoji ograničiti djelovanje nevladinih udruga. Primjerice u Izraelu je jedan od problema financiranje i e, djelokrug rada nevladinih udruga. Postoje namjere da im se ograniče sredstva. Mi iz Europske unije možemo osigurati određena sredstva određenim skupinama kad je riječ o palestincima i oni pokušavaju ograničiti djelovanje nevladinih udruga i to je nešto što nas je sve zabrinulo s obzirom na situaciju u svijetu. Zatim je tu i mm, zapravo globalna perspektiva političke situacije. Stekao sam dojam a vjerojatno će se drugi sa mnom složiti, da nemamo baš puno vremena za pronalaženje političkog rješenja. E, trebamo hitno se pozabaviti time. U posljednjim razgovorima se pokazalo da, da je to ključanje od vitalne važnosti i jedna osoba je s nama o tome razgovarala, ali smo razgovarali o različitim temama, o e, utjecaju radikalnog islama u Palestini i o tome po, e, da li velik broj palestinaca e, bi bio spreman krenuti tim putem i je li potrebno nešto učiniti po tom pitanju. E, o svemu tome možete pročitati u našem službenom izvješću. Također smo usvojili e, komunikaciju u kojoj su nabrojena sva, sve ove e, napomene koje sam sada iznio, ali ne želim sada govoriti o tome ništa detaljnije, osim ako neki moje kolege me ne žele možda nadopuniti. Hvala. Gospodin Kristo Populis je s nama odnosno gospođa, i sada i njoj predajem riječ. Puno vam hvala. Puno je toga već u izvješću napisano o misiji u Izrael. Imali smo i sjajnu prezentaciju, tako bih htjela da bih htjela zahvaliti svima koji su pomogli u organizaciji ovog putovanja. Htjela bih zahvaliti i članovima tajništva. Nije to bila uopće laka misija. Kada sam se vratila kući, osjećala sam se totalno... Osjećala sam da nema nade za to područje. Ne znam kako su se drugi osjećali. Ali kada ste razgovarali s mladi, kada smo razgovarali s mladima, osjetili smo da se sjećaju očajno, da nemaju nade. Bilo je tu otvorenih pitanja i postavilo se pitanje e, s kime bi trebali surađivati da bi se krenulo dalje, da bi se krenulo naprijed. To su ključna pitanja koja se postavljaju. Dakle, nitko nije usmjeren prema budućnosti. I iz tog razloga ljudi se osjećaju beznadežno. Naravno, tu je još i niz različitih pitanja, problema, perspektiva, iskustava koje smo čuli u raspravi. Ali ono što je bilo jako dobro, općenito govoreći, je uvid, da smo stekli e, dobar uvid u situaciju. Informacije s obje strane koje smo dobili su bile vrlo sveobuhvatne ali mogli bismo se baviti s toliko pojedinačnih pitanja i dubinski se posvetiti svakome od njih. Kad je riječ o priopćenju za tisak, postavilo se pitanje e, kako bi poruku trebalo e, poslati javnosti. E, različite skupine su zapravo imali različiti stav o tome. Ali htjela bih naglasiti da ovo nije bila misija s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja, već smo htjeli na neki način um, otprilike pomalo površno steći uvid u situaciju. Mislim da je potrebna dubinska promjena u tom smislu, jer je naš uvid u situaciju ipak površan. Drugo, kad je riječ o izbjeglicama u Europi, Sada se sve to događa u samom srcu Europe. I kad odete u Izrael, shvatite kakva je geopolitička situacija. I tamo je perspektiva potpuno drugačija. Mnogi e, palestinci su, kao što sam rekla, osjećaju beznađe i očajni su. I kao što je govornik prije mene već rekao, e, nastoji se, druga strana nastoji osigurati određu kompenzaciju. Izrael jamči određenu, određenu razinu sigurnosti. Ali ne znam e, kako bismo mi to u ovoj dvorani mogli izraziti. Ako je potrebno napraviti rezime stanja, e, onda treba reći da izazovim iz, izbjeglicama koje su sada u Europi treba pomoći da se e, mogu vratiti svojim kućama. To je ono što treba riješiti, time se treba pozabaviti. To je nešto što bez sumnje treba riješiti u danima kojima koji su pred nas, te trebamo se time više e, baviti pitanjem migranata i izbjegla, izbjeglica, ali mislim da je naše izaslanstvo obavilo sjajan posao u zadanim okolnostima. Hvala. No. Puno vam hvala. Nitko se nije javio za riječ. Čini se da netko ipak je. Gospođa Arkano, prostite, nisam vas vidio. Evo, samo da nešto kratko pitam. Sada sam eh, pročitala eh, vašu izjavu za novinstvo. Sastanak smo imali u srpnju i mi smo tamo bili u ime izaslanstva zelenih. Zaista me iznenadilo da okupacija e, nije spomenuta niti jednom riječju. Samo ste govorili o tome da okupacija treba e, prestati. Međutim, mene zanima e, da li smatramo da su i jedna i druga strana u stvari jednako važne, pa ih tako tretiramo. Zašto nismo spomenuli okupaciju? Evo, to je moje pitanje. Ja sam pokušala već objasniti da je održano mnogo razgovora sa svim stranama, no niti o jednoj temi nije pisano dubinski. Vi ste bili tamo sastavili ste e, svoje mišljenje i e, bili ste tamo u ime zelenih. Ne znam zašto bismo se mi sada morali složiti s vama i postupati kako želite. Gospodine Holcen, izvolite. Ja sam na samom početku rekao da smo bili izaslanstvo pod odbora i u tom smo svojstvu išli e, u misiju. Imali smo vrlo jasan zadatak, a to je bilo prikupljanje činjenica. Nismo trebali raditi ništa e, za što je zadužen odbor AFET. Postoje sporazumi koji su već na snazi i mi smo se u skladu s njima ponašali. E, obje strane smo posjetili, o svim temama razgovarali, zatražili od ljudi njihova njihove političke stavove i o različitim temama razgovarali. Zaista ne smatram da je dužnost naše misije nadilazila sve to. Hvala. Gospodin Geriger, izvolite. Ja bih vam samo želio čestitati i želio bih e, dodati nešto vezano uz ono što smo upravo čuli. Spomenuli ste očaj palestinaca, a jednako tako i izgubljenost Izraelaca. Što se tiče govora o okupaciji, mislim da ne bi trebalo zaboraviti povijesnu pozadinu pojasa Gaze pojas Gaze je predan palestincima i tamo više ne žive židovi. Imamo samo različita postrojenja, navodnjavanje i neke nastambe koje su sami palestinci uništili. Mi naravno moramo naći neko rješenje, ali ne bismo ga trebali olako nuditi. A ništa se ne može učiniti ako će oni kojima to ponudimo sve uništiti. I još nešto, stotine smrti prije nekoliko godina uzrokovala je palestinska strana i to je doprinjelo e, nemirima koji tamo traju. To je nešto što konstantno ugrožava mir. 2,6 milijarde eura je u e, proteklom razdoblju uloženo u gazu. Što smo postigli, mogu reći da je dio toga e, posvećen arapskoj populaciji, no to nije dovoljno. Mislim da trebamo pažljivo razmisliti prije no što e, počnemo govoriti o okupaciji i zahvaljujem svim prethodnim govornicima. Gospođo Arkan, evo, ja ne govorim o stavu zelenih, ja govorim o stajalištu parlamenta i komisije. Taj stav je nekoliko puta zapisan u različitim izvješćima. Cijeli UN također vrlo razgovjetno govori o e, okupaciji i mislim da e, tako treba biti sada dajem riječ gospodinu Bolšeku. Gospodin Bolšek je na čelu UNRE u Gazi. Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama. On će nam se obratiti putem video linka. Gospodine, izvolite. Puno vam hvala. Meni je zadovoljstvo što vam mogu kratko izložiti ključne teme na temelju najnovijih događanja kojima smo posvjedočili. Ja sam prije desetak dana zauzeo ovu poziciju i iskoristio sam tih deset dana kako bih posjetio cijelo područje Gaze. Tamo sam posvjedočio ne samo uništavanju, već sam vidio i vrlo dojmljiva nastojanja lokalne populacije u smislu čišćenja i u smislu obnove cijelog područja. Jednako tako ljudi se bave popravkama naše, popravcima naša je agencija pokušala pomoći pri obnovi najjače pogođenih kuća. Kao što je ranije već rečeno, neka sredstva su nam za obnovu pristigla. No, potrebno nam je mnogo više sredstava. Većina sredstava dolazi iz arapskih zemalja. To je svakako e, mjesto E, na kojemu populacija može naći izvor financijske potpore. Što se tiče obnove i drugih pitanja vezanih e, uz rade pod odbora za ljudska prava, želim vam nešto reći o tome u kakvom stanju se nalazi stanovništvo. Da, vidjeli smo da su ljudi očajni, neki se pitaju kamo da krenu i slično. Posjetio sam velik e, broj škola i zaista me se dojmilo to što još uvijek možemo vidjeti osmijehe, još uvijek nailazimo na spremnost da se uči i upućuju nam se poruke da nasilje treba prestati. Ja bih rekao da je to jedan od najboljih načina da se pokrene razgovor. Treba postaviti pitanje kakvu bismo stvarnost mogli e, stvoriti u Gazi i za Palestince. Ja sam e, saslušao izjave vezane uz humanitarno djelovanje. Ono što najviše muči lokalno stanovništvo je blokada. Blokada koja je neprestana i koja im ometa svakodnevni život. Osim toga, sada imamo još jedan problem na granici sa Egiptom. Naime, došlo je do poplave na graničnom području i zbog toga se sada postavlja pitanje tunela, tunela koji postoje tamo. Neću sada ulaziti u raspravu o sigurnosnim pitanjima koja su s time povezana, već ću vam samo reći da je jasno e, kakva percepcija postoji u Gazi. Čini se da svi naglasak stavljaju na realnosti svakodnevnog života i potrebe povezane sa svakodnevnim životom. To je nešto što nam svi stalno ponavljaju. Muči ih nestanak struje, manjak kvalitete vode, sigurnost vode. Mi smo čak bili u nekim područjima gdje je voda svakim danom sve zagađenija. To sa sobom povlači druge probleme. Postoji i problem nezaposlenosti a u tom smislu neki kažu da bi E, se moglo proširiti ograničenje za dozvolu ribarskih aktivnosti, koje je sada 6-7 km od obale. Eto, e, slušamo želje lokalnog stanovništva i vidimo da ih muči svakodnevni život. No postoji još jedna stvar koju smo čuli tijekom razgovora, a koja bi mogla biti važna u e, sklopu našeg rada. Vidjeli smo da se te ljudske priče katkada pretvaraju u političke rasprave. Posvjedočili smo i još nečemu. Vidjeli smo da iz Gaze prema Izraelu e, kreću projektili, da se sukobi na uobičajen način i dalje nastavljaju. Mislimo da je važno da se riješe sva ova pitanja, ali da se jednako tako naglasak stavi i na svakodnevne teškoće ljudi, na humanitarno djelovanje i na potrebe razvoja. Mi smo sve e, pregledali i razmišljali o svim tim nedaćama koje sam vam spomenuo. Posljedice cijelog ovog stanja i poruka vezana u sigurnosna pitanja na terenu bi bila sljedeća. Postoji rizik da se na lokalnoj razini dogodi daljnja radikalizacija. Mislim da bismo trebali postupati na pravno prihvatljiv način, jer inače dolazi do krijumčarenja, do razvijanja krijumčarskih ruta i sve to narušava e, naša nastojanja da se sve riješi na primjeren način. Na temelju razgovora koje sam e, slušao i u kojima sam sudjelovao u proteklih nekoliko dana, mogu vam reći da se svi uzdaju u stabilnost pružanja usluga. Ljudi, odnosno izbjeglice, e, su zaprimljeni u klinikama agencije UN-a dalo im se cijepivo, organizirala školska nastava i UNRVA je također i drugi po redu najveći e, poslodavac. Zaposlili smo više od 20.000 palestinaca sa lokalnog područja. Mislim da je vrlo važna poruka lokalnom stanovništvu upravo to da UNVA može nastaviti sa pružanjem svojih temeljnih usluga. Naravno da se bavimo i humanitarnim djelovanjem, međutim želimo raditi i na razvoju i zaštiti ljudskih prava. Mislim da bismo u svakom slučaju trebali uvijek slati istu poruku e, stanovništvu, a to je da ćemo ih gledati iz aspekta ljudskih prava i pružanja nužnih usluga. Još bih jednu stvar želio reći. Što se tiče obnove, mnoge zemlje kao Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arabski Emirati jesu uključeni u ova nastojanja. Naglasak je na različitim arapskim zemljama, a imamo i snažnu potporu njemačke vlade. Zaista to cijenimo. Vezano uz obveze preuzene, preuzete u Kairu, također bismo voljeli da nas svi podupru vezano uz obnovu. Obnovu kojom se bavi UNVA, ali i drugi dionici. Jednako tako želimo proširiti raspravu sa lokalnim zajednicama. Mi naglasak stavljamo na izbjeglice. Međutim, postoji i 500 tisuća ljudi koji nisu izbjeglice, a koji su lokalno stanovništvo. Izbjeglice su vrlo brojne. Dakle, vezano u sve ove teme kojima smo se bavili, stalno se naglašavao problem blokade područja. To utječe i na škole. Mi moramo jačati svoju ulogu kao neutralan akter, moramo osigurati da se obrazovanje odvija, ali da bude neutralno. To će nama ostati glavni prioritet. To sam ponavljao na svim sastancima sa školama. E, također sam upoznao e, vrlo predane mlade e, dame vrlo snažne i odlučne mlade ljude i svi bi oni željeli da se situacija razvija e, na miran način. Žele učiti, studirati i naći posao. To im je prioritet kao mnogim drugim ljudima. A što se tiče zaštite, objavljena su mnoga izvješća Moramo reći da nas e, brinu posljedice sukoba koji se dogodio prošle godine. Jednako tako svjedočimo tragičnoj situaciji e, u kojoj je poginulo više od 500 djece. Trenutno pokušavamo vidjeti koje bismo mjere mogli e, koristiti e, na terenu i na koji način riješiti krizu koja je nastupila nakon sukoba. Ja vam želim također prenijeti vrlo jasnu poruku lokalnog stanovništva. Ono što oni žele od nas je da se nastavimo baviti svojim ključnim aktivnostima, obrazovanjem, zdravstvom, tvom time da budemo jedan stup sigurnosti u doba tako nesigurnih sukoba i da nastavimo sa pružanjem resursa u smislu traženja zaposlenja i traženja bolje budućnosti. Lokalno stanovništvo bi voljelo da se naglasak stavi i na humanitarno djelovanje jer stalno inzistiraju na istoj stvari na kojoj inzistiraju svi u takvoj situaciji, a to je da imaju dostojanstven život, da se mogu ponositi onime što čine i da uistinu žive životom u kojem mogu financijski zbrinuti svoje obitelji. To bi bilo sve od mene. Hvala vam na pozornosti i otvoren sam za vaša pitanja. Kao što sam rekao, na ovo sam mjesto stupio prije deset e, dana i e, veselim se vašim pitanjima. Puno vam hvala. A sada predstavnik službe za vanjsko djelovanje Roko Polin i Niko Kristos E, iz službe za vanjsko djelovanje vezano uz Izrael. Hvala. Ja ću govoriti i u ime Nike i e, Petre. Mi smo ovdje u stvari došli da bismo saslušali vaše izvješće, pa ćemo samo kratko nešto reći. E, hvala vam na tome što ste išli u posjet na teren. Mislimo da je važno i da Europska služba za vanjske djelovanje i e, Europski parlament idu na teretne. Jednako tako želim vam zahvaliti. UNRWA na neprocjenjivom poslu koji obavljate svuda, posebno u Gazi. Što se tiče teme financiranja. Želim časne zastupnike izvijestiti o tome da je Europska unija pokrila 100% iznosa koji je obećala u um, Kairu, a 70% je već isplaćeno na terenu. E, riješili smo pitanja vode, energetike, a kao što smo čuli od UNRWE, to su ključna pitanja u Gazi. Osim toga, zaista bismo željeli odvojiti dodatna sredstva e, kojima ćemo pomoći UNRI i nadajmo se da ćemo u tom smislu imati dobre vijesti u e, narednih nekoliko mjeseci, e, tjedana. E, želim vam zahvaliti na posjeti, na svom vašem trudu. Služba je uvijek tu na raspolaganju. I to bi bilo sve od mene. Hvala. Niko, želite li vi nešto reći? iz Ureda za Izrael. Ne, ja ne bih ništa dodao. Izvrsno. S nama je i predstavnik Izraelske ambasade. Želim vam toplu dobrodošlicu, a ne znam želite li nešto reći. Ne želite? Dobro. Ako ne, gospodin Howard, izvolite. Hvala. Gospodine, koji nam se javlja iz Gaze. Čujete li me? Evo ja bih vam samo kratko nešto e, rekao. Nemamo mnogo vremena, ali zaista mi je velika čast da ovdje u Europskom parlamentu možemo čuti e, vaše izlaganje. Ja sam surađivao sa vaša dva prethodnika, zaista mi je bila čast. Evo, e, doprinijeli ste boljitku cijelog Bliskog istoka, e, a posebno Gaze. U ime Europskog parlamenta želim vam reći da se zaista ponosimo i podupiremo odluku Europske komisije da u gazu pošaljemo dodatna financijska sredstva. Nas e, ne zanimaju politički bodovi e, za Europe, e, Europu, već se samo ponosimo i radom UN-a i time što vas podupiremo u vašem radu. Zaista smo vaši partneri. Želim vas također pohvaliti na tome što ste politički neutralni i na tome što pokušavate doprinijeti e, tome da se sukob e, razriješi. Hvala vam što i u školama govorite o holokaustu. To činite i u Gazi, to je fantastično i vrlo važno. I vaši su prethodnici vrlo izravno govorili o humanitarnom djelovanju i svim ostalim aspektima u Gazi. Ja vas iskreno molim da i pozornost cijelog svijeta uperite na ono čime se bavite. To je važno i vama i nama jer želimo iznaći rješenje situacije u kojoj se Bliski istok nalazi. I na posljedku u ime e, skupine parlamenta koje se bavi Sjevernom Afrikom pozivam vas da nam se pridružite na našem sljedećem sastanku i da i nas doživite kao partnera u svom djelovanju pitanju. Želim vam jednako tako reći da prema međunarodnom humanitarnom pravu moramo činiti sve. To je ključno. Od toga ne možemo odstupati, čak i kada se radi o humanitarnom djelovanju ili ratnim zločinima u Gazi. E, mislim da trebamo otvoriti humanitarni koridor od, Ciprosa, od Cipra do Gaze. To je važno, a pri svemu tome treba poštivati međunarodno humanitarno pravo. Meni je zaista važno važno što imam prigodu to vam sada reći. I vama i vašim kolegama želim mnogo uspjeha u radu. Hvala. Izvolite. Kao prvo, najljepša hvala na ovom izlaganju. E, pojavlja se cijeli niz se cijeli niz pitanja, međutim, ono što je najvažnije jest da imamo 12 do 13 tisuća palestinaca E, odnosno ovdje je vrlo upitna neutralnost. Koliko palestinaca tamo zapravo radi? U zemljama Europske unije od 2,6 milijardi e, ljudi je velik dio, odnosno e, novca koji odlazi na potpore. Koje su mogućnosti za arapske zemlje da daju veći doprinos u cijeloj situaciji, odnosno veći doprinos od Europske unije. Zar to nije i njima u interesu? Hvala lijepa. Ima li još kakvih pitanja za gospodina Šaka? Ako ne, vraćam riječ vama, izvolite. Želite li odgovoriti na ova pitanja? Koja ste upravo dobili? Hvala lijepa. I Također hvala na e, lijepim riječima dobrodošlice. Biće mi veliko zadovoljstvo sudjelovati na budućim sastancima i ulaziti u detaljnije razgovore e, sa odborom. Kad je riječ o potpori arapskih zemalja, očito se radi o pitanju koje e, povlači jednu širu potporu. Međutim, sada moram reći da imam ograničena saznanja, međutim e, saznanja koja imamo o e, različitim naporima na rekonstrukciji je, govore da se radi o situaciji u kojoj arapske zemlje e, daleko vode pred svima. dakle, oni ulažu velike iznose i čak počinju govoriti da bi željeli vidjeti provedbu i podršku i iz drugih dijelova e, regije koje pružaju podršku. I kao što sam rekao, za sad je vidljiv samo njemački doprinos u podršci tim, e, dakle njemački doprinos svim ovim naporima. ono što mi nastojimo jest e, svoje partnere usmjeriti u tom istom pravcu. Također e, cijenim ove komentare o našim tečajima vezanim za ljudska prava, našim edukacijama i našim naporima da promičemo pomirenje i poruke o ljudskim pravima i vrijednosti pomirenja e, u regiji. Pritom moram reći da ono što vidim u očima te djece jest interes. E, Oni žele naučiti, živjeti i raditi. Jedan od naših glavnih ciljeva jest da kroz ove napore da radimo na razvoju e, populacije, e, što više se odmičemo od one situacije gdje imamo radikalizaciju i veliku stopu kriminaliteta do Dakle, e, i usmjeravamo se ka onom načinu života gdje bi to bilo nemoguće. N mi smo usredotočeni na takve mjere, dakle, kao što smo ih već opisali i zato mi je jako drago da vidim da imamo jako puno zainteresiranih e, polaznika i jako puno učenika koji su iznimno entuzijastični. Hvala vam lijepa. Hvala vama, Gospodine Šak, na ovim komentarima i svim ostalim sudjelnicima u raspravi. Želim gospodin komentirati, s obzirom na to da ste vi bili e, čelnik delegacije. Ako ne, onda još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Idemo dalje na točku 5 našeg dnevnog reda. To je izvješće E, posjeta Ukrajini naše komisije. Na čelu komisije bio je Richard Howitt. E, u Ukrajinu su išli od 21. do 24. srpnja i cilj tog posjeta bio je steći jasnu predođbu o tome što se događa na području ljudskih prava u toj zemlji i utvrditi koji su izazovi u radu sa e, razmještenim osobama, i e, isto tako se govorilo o pravnom, pravnoj aneksaciji Krima kao i zakonodavnoj reforme. Neki od naših kolega iz AFETA su nam se pridružili e, i u toj raspravi imamo i izvješće misije koje će vam svima biti na raspolaganju. Čelnik ukrajinske delegacije je s nama, gospodin Andrej Plenković. Prvo dajem riječ Richardu, koji je predsjedavajući delegacije koja je išla u Ukrajinu. A onda gospodin Plenkoviću. Da, išli smo u još jedno područje konflikta, sukoba, gdje se nažalost krše ljudska prava i u ovom Odboru je jako teško biti pravedan prema svima, što apsolutno želimo. Delegacija je bila izvrsna, sastojala se od pet članova ovog odbora koji su išli u Ukrajinu i tamo smo se spojili sa delegacijom odbora za vanjske poslove u zadnjem dijelu naše misije i bili smo iznimno učinkoviti. Ostali članovi su bili gospodin Demesmaker iz ECR-a, gospodin Austrevicius iz eh, Aldea. I kao što ste već čuli, eh, gospodin Plenković koji je predsjednik delegacije i koji predstavlja pučane. Svima njima zahvaljujem i zahvaljujem, eh, zapravo svi znate u ovoj sobi da smo, kada izričemo svoju zahvalnost tajništu, da smo zaista zahvalni e, njima i svima onima koji su nam se pridružili u radu. Ono što je važno istaknuti iz ovog izvješća je sljedeće. Uglavnom smo govorili o slobodi kretanja i o e, tretmanu izbjeglica i, i e, prognanika. I htio bih reći da i u ovom izvješću i u svom izlaganju, e, je važno naglasiti da mi nismo ovdje kako bismo razgovarali o politici e, u Ukrajini, o političkoj situaciji. O tome smo govorili u drugim navratima. Činjenica da govorimo o ljudskim pravima ne treba biti način da se kritizira ukrajinsku vladu. Mi smo tamo otišli da bismo utvrdili situaciju s ljudskim pravima, kako je stanje, i poštuju li se i u kojoj mjeri ljudska prava. Ono što smo utvrdili kad govorimo o milijunu ljudi koji su izmješteni, interno izmješteni, Dakle, kad govorimo o unutarnjim raseljenim osobama, imali smo velike probleme sa e, slobodom kretanja, sa registriranjem, e, sa zapravo davanjem statusa izbjeglice. Zamolio bih vas samo da mi dopustite završim. Dakle, e, izbjeglice su imale probleme sa registracijom koja im je bila potrebna da bi e, ostvarile svoja prava. Također je bilo jasno da e, postoji velika, velike problemi sa sigurnošću u Ukrajini koja ima interne terorističke napade. Bilo je i pitanja ograničenja slobode kretanja, kada su se ljudi, kada su ljudi morali ići zapravo preko minskih polja i riskirati svoje živote. Također smo prijavili odbijanje humanitarne pomoći koje su poslale službene humanitarne agencije. Dakle, očito se radi o pristup, o problemima s pristupom humanitarne pomoći i problemima sa slobodom kretanja. Razgovarali sam svojim ukrajinskim partnerima o poboljšanju te situacije vezano za um, sasvim rutinsko podmičivanje da bi se ostvario mm, protok, odnosno da bi se ostvario put od okupiranih područja do područja koja su pod uh, kontrolom lokalnih vlasti. E, išli smo i na Krim, odnosno s njihovim predstavnicima smo razgovarali i našem je parlamentu u interesu da se e, situacija smiri i da se pridržavaju, odnosno da se poštuju sva prava kretanja, slobode kretanja. To vrijedi i za Krim i za Ukrajinu. Još jedno područje na koje smo napravili jako puno napretka jest Um, uspostava Međunarodnog kaznog suda. Um, mnogi od njih bi htjeli biti dio rješenja, odnosno smatraju da bi to moglo biti dio rješenja za konflikt u Ukrajini. I drago mi je što smo dobili cijeli niz pozitivnih signala uh, vezano za tu priču. I u europskoj diplomaciji, u parlamentu mi to zagovaramo i smatram da trebamo nastaviti u istom smjeru. imamo i Euromejdan, odnosno Mejdanov trg, koji bismo isto trebali nastaviti podupirati. Malo je dokaza da se za, za tužiteljstvo, odnosno premalo je dokaza za pokretanje postupaka, međutim na nama je da svoje diplomatske napore usmjerimo u tom pravcu kako bismo im e, kako bi taj sud profunkcionirao. Kad govorimo o zatvorenicima, to možda nije najbolji termin, jer su na obje strane ljudi e, tajno zadržani ili su oteti i obje strane znaju da su e, da su s obje strane zapravo, da, je stanovništvo s obje strane zadržano. I zbog toga e, se predlaže da se ta situacija poboljša. Međutim, važno je da kažemo da podnesemo izvješće o tome da su ljudi nezakonito zadržani i lišeni slobode a sloboda je njihovo temeljno pravo i zbog toga je važno da nastavimo insistirati na tome da saznamo tko je, gdje je zadržan i da im osiguramo pristup Crvenom križu. Kao i da potaknemo e, eventualne razmjene. Delegacija je bila impresionirana ukrajinskim naporima da se nosi s ovom situacijom gdje imamo velike korupcijske probleme još od ranije i stoga je važna, jako važna europska potpora u borbi s korupcijom. Stoga je važno da se borimo i s korupcijom i sa ekstremnom desnicom koja se još sa, miješati sa paravojnim snagama. Osobno vam mogu potvrditi da ukrajinska vlada pokazuje jasne, e, jas, jasnu namjeru da taj problem riješi, da ljudima zagarantira osnovna prava i demokraciju. U zaključku bih rekao dvije stvari. Dijalog o ljudskim pravima odvio se u istom tjednu kad smo mi bili tamo, zato je bilo dobro da smo imali rasprave na parlamentarnoj razini o ljudskim pravima. Taj dijalog se odvijao sa vladom. To podržavamo i naglašavamo. I isto tako je važno naglasiti da je kriza u Ukrajini ozbiljna, a neka pitanja koja su se tada otvorila možda se ne čine prioritetnima. Međutim, ja bih rekao da su upravo to prioritetna pitanja jer su to stvari koje su nama u Europskoj uniji e, uobičajeno zajamčene. Naši napori u izgradnji demokracije ili da podržimo izgradnju demokracije u toj zemlji su bitni i zbog toga nam je to bilo zadovoljstvo. I u konačnici bih rekao da svi u ovom parlamentu govore o izbjeglicama, a govore samo o izbjeglicama u Siriji. To je činjenica. Jer je to iznenadna politička kriza u Europi i to je ono čemu pridajemo pozornost. Međutim, ne smijemo govoriti samo o zadnjoj ili posljednjoj ili trenutačnoj krizi, moramo govoriti o načinu na koji ćemo zaustaviti sljedeću. Vratili smo se iz Ukrajine i e, posvjedočili smo da je kriza jednako aktivna kao što je to bilo prije. E, stvari se zaoštravaju, E, znamo da su se pobunjeničke skupine aktivirale u istočnoj Ukrajini. Netom nakon što smo otišli i vidjeli smo svjedočenja izbjeglica koja nemaju dugoročnih održivih rješenja. Vladu je zapravo iznenadila količina populacije koja se izmjestila kao i uz vezan trošak. Zato nemojmo govoriti samo o sadašnjoj krizi, današnjoj krizi, idemo uh, iznaći način da spriječimo sljedeću krizu, pa čak i na zapadu Ukrajine. I zbog toga smatram da na tome treba insistirati. Hvala. Hvala vama, gospodine Gospodine Plenković. Pa, gospođo Valenciano, koliko vidim hrvatski je prijevod tu, eh, pa ću malo govoriti na hrvatskom. E, prije svega bilo mi je jako drago sudjelovati u zajedničkoj delegaciji e, pododbora za ljudska prava i odbora za vanjske poslove kao predsjedavajući delegacije europskog parlamenta za ukrajinu. to je bio moj deveti posjet ukrajini u zadnjih e, godinu dana i ono što je dobro za članove pododbora da imaju na umu koliko je intenzivan E, prioritet aktivnosti raznih tijela europskog parlamenta vezan za ukrajinu ove godine u posjetu su bili i pododbor za obranu i odbor za proračun i odbor za vanjske poslove odbor za ljudska prava ovoga tjedna će u ukrajinu ići odbor za pravna pitanja e, odbor za međunarodnu trgovinu e, delegacija je imala prošli tjedan sastanak na kojem su bili naši ukrajinski kolege aktivna je skupina prijateljstva za Ukrajinu, e, imamo iskusnog izvjestitelja i moram priznati da svi zajedno sa širinom aktivnosti držimo temu Ukrajine kao važan prioritet Europskog parlamenta. I to je ono što je dobro i što je pozitivno posebno bih se osvrnuo na ovu zadnju rečenicu kolege Hovita koji je spomenuo trenutnu izbjegličku krizu koja se prelijeva po nekoliko pravaca evo zahvatila je i hrvatsku u zadnjih par dana preko trideset tisuća ljudi je ušlo u hrvatsku i srbije međutim istodobno ukrajina skrbi o milijun i petsto tisuća prognanika milijun i petsto tisuća prognanika skoro milijun ljudi je napustilo ukrajinu što prema rusiji što prema drugim zemljama. prema tome izbjeglička kriza na rubovima europske unije u našem susjedstvu ima više slojeva ima više svojih dimenzija i o njima posebice u okviru odbora za ljudska prava moramo voditi računa. ono što je bilo ohrabrujuće e, po mom iskustvu i po mom sudu i po svim kontaktima sa kolegama da je ukrajina predana zaštiti ljudskih prava da posebno moli europski parlament i Europsku uniju u cjelini da prati kršenja ljudskih prava u privremeno okupiranim područjima, dakle u područjima dijelova oblasti Donjecka i Luganska, kao i na nelegalno anektiranom Krimu. I stoga sam i razgovarao sa predsjedavajućom gospođom Valencianom prošloga tjedna kada smo e, zajednički odlučili da bi bilo dobro da u jednoj sinergiji i pododbora i delegacije do kraja godine organiziramo jedno saslušanje gdje bi doveli relevantne aktere i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i kako ta tema ne bi ispala iz fokusa međunarodne zajednice a prvenstveno ovdje mislim europskog parlamenta. ono što je dobro e, je da se ukrajina sprema za lokalne izbore i da smo i našim porukama tijekom sastanka u srpnju apelirali da se glasovanje omogući i prognanicima za što je važno da dođe do napretka u procesu ponovne registracije i da im se omogući korištenje biračkog prava. vrlo je važno da ti ljudi budu uključeni u demokratski proces premda fizički su daleko od svojih domova ne svojom voljom ali da se ne dogodi jedan vakum i jedna praznina na ovim izborima jer kao što imamo najave e, ponovno e, vlasti na okupiranim područjima žele organizirati izbore izvan pravnoga okvira ukrajinskog e, ustavnog poretka i naravno da takve izbore niti možemo promatrati kao organizacija vodite računa da smo donijeli odluku kao Europski parlament da ćemo uputiti sedam promatrača na predstojeće lokalne izbore, niti mi, niti OSS, niti ODIHR i naravno da onda ni rezultate tih izbora nećemo moći ni priznati što ne pridonosi provedbi sporazuma iz Minska niti mirnoj reintegraciji okupiranih područja. I želio bih samo kazati da ćemo mi sa strane delegacije i svih drugih kolega uvijek biti otvoreni za ovakvu vrstu suradnog tipa posjeta jer onda nastupamo cjelovito prema svim ukrajinskim sugovornicima što se vidjelo i u susretima s predsjednikom porošenkom premijerom jacenjukom ministrom klimkinom kolegama u vrhovnoj radi posebice odboru za ljudska prava ombudsmanu a jako mi je drago da su većina kolega iz eh, pododbora za ljudska prava bili na terenu dakle posjetili su i e, izbjegličke prihvatne centre i vidjeli kakve su konkretne, potrebe. Tu bih pohvalio rad e, naših kolega koji se bave dostavom humanitarne pomoći, gdje nam je dijalog sa kolegom Stiljanidesom e, u komisiji i sa svim službama koje nastoje na jedan pravičan način E, kanalizirati i pomoć sa razine unije i država članica vrlo bitan u partnerstvu sa UNHCR-om i drugim e, nevladinim udrugama koje su na terenu. Njihov input posebno je važan jer e, znate i sami da je posebno teška situacija glede skrbi o djeci, o bolesnim osobama i u tom pogledu znam da će i naša kolegica Koraca bildt jedan poseban događaj na temu zaštite prava djece u Ukrajini organizirati sutra u Europskom parlamentu. Evo, zahvaljujem se svim kolegama koji su sudjelovali u ovom posjetu i mislim da je bio stvarno dobar i došao u pravo vrijeme i da temu zaštite ljudskih prava e, moramo držati u kontinuiranom dijalogu s ukrajinskom stranom, ne samo kroz ovu formu izvršna vlast komisija, nego kroz e, posebno rad ovoga pododbora. Hvala vam lijepa. Gospodin Plenković, Gospodine Plenković, vi već znate da možemo nastaviti uh, suradnju vi iz uh, svoje delegacije i mi u odboru, odnosno pod kako bismo uh, štitili ljudska prava u Ukrajini. Riječ dajem gospodinu Demesmekeru. Hvala lijepa. Govorim nizozemski da vas to iznenadi. Kao prvo, najtoplije zahvaljujem gospodinu Plenkoviću na predsjedanju delegacijom. Mislim da bi se svi kolege koji su s nama bili u Ukrajini sa mnom složili. Mislim da smo jako lijepo surađivali, da je misija bila uspješna, da je delegacija bila izvrsna i stoga cijenimo e, e, njegov rad. Imali smo jako puno rasprava koje su bile otvorene i iskrene. Mislim da je to jako puno pomoglo uspjehu cijele delegacije. Ovoga i prošloga tjedna sastajemo se sa e, odborom za parlamentarnu suradnju i postavio bih nekoliko pitanja e, našim kolegama vezano za slobodu kretanja i vezano za neka druga pitanja koja smo uočili eh, kao problematična tijekom našeg boravka u Ukrajini. Eh, ispostavilo se da su mnogima zapriječeni zapriječene posjete obitelji ili prijateljima ako su se nalazili s druge strane onog što mi nazivamo kontaktnom linijom, kontaktnom crtom. Također smo spomenuli postojeći problem korupcije. Nedavno se počela provoditi elektronička registracija i izgledalo je da to dosta dobro funkcionira. Na početku su naravno imali neke početničke probleme, ali pogledate li kako to funkcionira na internetu, vidjet ćete da je dosta jednostavan pristup i registracija, što samim time znači da možete na taj način preći tu kontaktnu crtu, što je samo po sebi pozitivan napredak i zbog tog na kojemu možemo čestitati ukrajinskoj vladi. Zatim Duncan eh, koji je ministar eh, vanjskih poslova kojeg smo upoznali u sasvim slučajno Kijevu uložio je značajan napor da eh, se uspostavi humanitarna, humanitarna pomoć duž te kontaktne crte. To je u blizini Artemoska ovaj mjesec profunkcioniralo i sada imamo jednu uslugu koja funkcionira. To je logistička i humanitarna e, e, točka, e, servisna točka u kojoj se pruža pomoć, koja je uspostavljena radi pružanja pomoći pojedincima koji se tamo nađu. Dakle, njima se mogu obratiti za hranu ili za problem sa smještajem ili sa mirovinom ili ako imaju bilo kakve probleme s papirologijom, dokumentacijom, e, mogu im se obratiti. To je izvrsna inicijativa koja je pristupačna e, u financijskom i fizičkom smislu i dobra je za e, širenje mreže pomoći i informacijske mreže kako bi ljudi dobili potrebne informacije u trenutku kad ih trebamo to je nešto što i dalje treba e, dobro funkcionirati i treba biti pristupačno. Međutim, nismo sasvim sigurni kakva je situacija na okupiranom e, teritoriju. Govorim o e, Donjecku i još jednom mjestu, jer smo dobili informacije iz različitih tijela koji tamo rade. Informacije su doista zabrinjavajuće, vidimo nepoštivanje ljudskih prava, pogledamo li izvješća e, televizijskih novinara, imamo jednog e, nizozemskog novinara koji je bio tamo osam godina i koji je sada e, vraćen, bio je u Lugansku u nekoliko navrata i on smatra da tamo dolazi do ozbiljnog kršenja ljudskih prava on bi čak rekao da uopće nema vladavine prava, da nema nikakve E, države da imaju hran, nestašice hrane, lijekova e, i da općenito ljudi imaju pristup, problema s pristupom e, institucijama. Jučer smo dobili jedno izvješće od Udira i i HCMM-a, e, odbora za e, manjinska prava i, i drugih OSE-ovih tijela, OSS-ovih tijela. E, dakle, dobili smo na stotine strana dugo izvješće o stanju na Krimu, prema kojem saznajemo da stanje ne samo da je loše, već se pogoršava pred našim nosom. Stoga moramo dobro pripaziti e, na to što se događa, iako je e, teško da mi možemo utjecati na ukrajinsku vladu. Moramo napraviti ono što možemo. E, postmajdanska vlada ima dobru volju, međutim mi moramo učiniti što god možemo da izvršimo pritisak na agresora. Situacija na Krimu, kao što sam rekao, je iznimno problematična, stanje ukrajinske populacije na Krimu je e, teško, postoje blokade, postoje problemi sa slobodom izvještavanja, postoje i različiti izvještaji koji su koji kažu da e, su različiti putevi sa Krima blokirani navodno to zato što se to, navodno se to radi u interesu Krima, međutim to zapravo komplicira život ljudima koji tamo žive. Ukratko, stanje sa ljudskim pravima je teško, a tu je i ekonomska, loša ekonomska situacija, koja je još od ranije loša. U istočnom dijelu zemlje imamo ratne sukobe, 1,5 eh, milijuna eh, interno raseljenih osoba kojima treba nekakva potpora. Dakle, situacija je dosta loša. Već smo razgovarali u Europskom parlamentu o 160 eh, tisuća izbjeglica koji će doći u Europsku uniju. Međutim, Ukrajina ovdje barata sa brojkom od 1,6 milijuna, 1,5 milijuna izbjeglica. Dakle, radi se o ogromnom izazovu s kojim se ta zemlja suočava i moramo im pružiti podršku, financijsku i praktičnu potporu, jer im je ona očenički potrebna. Ova nova postmajdanska Ukrajina započela je kao jedan e, iskonski pokret građanskog društva, čiji je cilj bio stvoriti jednu zaista novu europsku demokratsku Ukrajinu utemeljenu na tim europskim vrijednostima. Ta je nova Ukrajina žrtva agresije koju izvršila Rusija. Mislim da smo svi svjesni posljedica i ishoda i mislim da je naša dužnost podržati te ljude koji žele novu Ukrajinu. Moramo im dati nužnu potporu pokazati poštivanje i osigurati poštivanje njihovih ljudskih prava. I mi i odbor AFET to treba učiniti zajedno s nama. Moramo se usredotočiti na Ukrajinu, na, njih, na civilno društvo u Ukrajini i moramo učiniti sve što možemo da podržimo živo civilno društvo. Oni su odlučni učiniti nešto vezano za interno raseljene osobe, učine su već puno toga, nose im odjeću, lijekove, hranu i trebaju e, sve te potrebštine rasporediti duž kontaktne crte. Tu su s druge strane i neke potrebštine do kojih je jako teško doći. Zbog toga je jako puno e, aktivista civilnog društva u Ukrajini s kojima sam komunicirao. E, vrlo ih poštujem i na svaki način podržavam. Hvala. Gracias, señor Demesmaker. Señora Ostevićus. Hvala lijepa. Thank you, Chair. its colleagues, uh, good morning to everybody. Um, hvala, dobro jutro svima. Mislim da je naš uh, posjed došao u pravi trenutak. I hvala na, gospodinu uh, Richardu Hovitu na, njiho, na njegovim naporima. Mislim da smo otvoreno razgovarali s ukrajinskom stranom. To vrijedi i za Dnjetro Petrovsk i za Kijev. Mislim da je naš posjet dobar primjer suradnje koja ne podrazumijeva dupliciranje rada Safetom. Otišli smo u istočnu Ukrajinu i prenijeli smo poruke e, iz drugih mjesta koje smo posjetili. Humanitarna situacija je i dalje vrlo teška. Ne radi se samo o gospodarski i socijalno teškoj situaciji. Čisto da razumijete o čemu se radi. E, mirovine su na razini ispod 60 eura, 60 eura, a prosječna plaća u Kijevu je ispod 200 eura. Evo, takva je situacija u ovom trenutku u ovoj e, ogromnoj i gospodarski problematičnoj zemlji. No, unatoč svemu tome, ja moram reći da sam primijetio da lokalne i državne vlasti ulažu velike napore da bi stabilizirale zemlju. Općenito govoreći, mislim da e, u Ukrajini se gradi, a ne razara. Istina je da traje rat, on je stvaran, svaki e, dan vidimo nove žrtve, ranjenike i e, preminule na istočnom frontu. Okupirana područja i anektirano područje E, to su bila, bili industrijski pokretači zemlje nekoć. Prije dva tjedna sam zajedno sa kolegama sudjelovao na konferenciji koja je bila posvećena suradnji Ukrajine e, s Europskoj unijom. Konferencija se zvala YES. Organizirane su brojne rasprave e, sa predstavnicima vlade koji imaju sjaj u očima i koji su doista odlučni. Oni nemaju ništa izgubiti. Počeli su gotovo od ničega. Puno je birokracije, e, prevladava korupcija, postoje unutarnje borbe za utjecaj, ali ti mladi ljudi, ministri i vođe, odnosno voditelji različitih institucija, donose puno optimizma, čak i e, E, jačaju naš optimizam, vjeruju da Ukrajina ide naprijed. E, taj e, val izbjeglica je važan i on utječe jako na istočne i središnje dijelove zemlje. Uvjeti u kojima su ti izbjeglice smješteni i u kojima trenutno obitavaju su doista primitivni, oskudni ne znam uopće kako ljudi uspijevaju preživjeti u gotovo praznim sobama. Vidjeli smo to vlastitim očima kada smo ih posjetili. Unatoč tome, ti ljudi pokazuju e, znakove optimizma i to je stvarno nevjerojatno. Nevjerojatno je kako se ljudi uspijevaju nositi s takvom situacijom. Htio bih istaknuti da postoji velik broj dobro etabliranih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i bave se pitanjem europskih integracija. Susreli smo se sa jako velikim brojem nevladinih udruga, ne znam im točan broj, i susreli smo se s njima i u Dnjetropetrovsku i u Kijevu. Ali postoji jedna stvar koja je važna. imamo pristup neovisnim, nepristranim informacijama koje možemo usporediti sa službenim podacima. Tako da ih možemo slušati. Oni govore otvoreno i o pozitivnim i o negativnim stranama tog procesa. I izvješća su, njihova izvješća su sve bolja, sve kvalitetnija, a dobili smo ih tijekom posjeta. Mislim da bismo trebali pozvati te udruge da nam se pridruže, da sudjeluju u nekim našim aktivnostima ovdje u Briselu kako bismo e, promicali njihove aktivnosti. Također bih htio istaknuti da smo dobili kvalitetnu pomoć e, Jana Tombinskog, veleposlanika, kao i delegacije Europske unije. E, veleposlanik ima dobar tim i može obavljati svoje dužnosti na visokoj razini Međutim, mislim da angažman Europske unije u godinama koje su ispred nas treba povećati. Gospođo predsjedavajuća, mislim da moramo nastaviti sa našim saslučanjima o e, stanju ljudskih prava u Ukrajini i također sam jako zadovoljan što smo ranije odlučili da ćemo iznjedriti izvješće koje će na neki način objediniti sva izvješća koja smo primili i koja objedinju i saslušanja koja smo organizirali. Na taj način ćemo osigurati i naš kontinuirani angažman i također e, bismo smo trebali prikupljati informacije od nevladinih udruga kako bi imali e, mogućnost izrade e, izvješća na visokoj razini. Budući da nema znakova poboljšanja situacije, mislim da će tijekom sljedeće zime doći do dodatnih poteškoća, mislim da će se situacija pogoršati. I stoga smo kao skupina prijateljstva pokrenuli humanitarnu akciju i u parlament, Europskom parlamentu će se postaviti kontejneri gdje ćemo zamoliti ljude da tamo ostavljaju svoje osobne e, stvari koje ćemo poslati u Ukrajini kako bismo pomogli Ukrajincima od e, listopada pa do e, prosinca ćemo zamoliti i parlamentarce i osoblje parlamenta da na taj način pomogne ljudima u Ukrajini kojima je pomoć potrebna. Puno hvala gospodine Ostrevićus. Hvala lijepa. Dajem e, riječ gospodine Ani Korpiljakov. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala uvaženim zastupnicima koji su već govorili. Kao što je već rečeno, sastanak u okviru dijaloga ljudskim pravima između Europske unije i Ukrajine održan je isti tjedan kada se odvio ad hoc posjet u Ukrajini. Također smo imali mogućnost sudjelovati e, u malom dijelu vašeg e, programa e, u, u kontekstu vaših sastanaka s raznim e, nevladinim udrugama. Gospodine Hovit, vi ste točno rekli da, da kada smo i mi i vi tamo u isto vrijeme, time se stavlja jači naglasak na stanje ljudskih prava. Kad je riječ o našoj službi, mi smo e, spremni produbiti dijalog ljudskim pravima, dakle i u kontekstu tog dijaloga i u drugim okolnostima, no pustite mi da kažem nekoliko riječi o stvarima koje su ovdje već spomenute. Kad je riječ o e, interno raseljenim osobama, stvari koje se događaju e, od devetog su pozitivne za sve ljude koji žive e, na e, kontaktnoj liniji. E, puno ljudi je pogođeno ovim sukobom. Kao što je već rečeno, 1,5 milijun je interno raseljenih osoba, a ta brojka se udvostručila od početka godine. To je vrlo težak zadatak za vladu. U okviru dijaloga o ljudskim pravima bavili smo se i e, interno osobama, kao što to činimo i ovdje. Govorili smo i o zakonu o interno raseljenim osobama i procesu izmjena tog zakona kako bi se tim osobama na bolji način pomoglo. Također smo naglasili važnost e, prikladne državne potpore takvim osobama. E, bitno im je osigurati pristup različitim um, uslugama, um, mirovinama, socijalnim uh, pravima i tako dalje, a također smo govorili i o potrebi da im se omogući da glasuju na idućim izborima. Osobe s posebnim potrebama, poput osobama s invaliditetom i pripadnicima romske zajednice, dakle i na njih treba obratiti posebnu pozornost. To zahtjeva dodatne napore i to se pokazalo posebno akutnim s obzirom da je došlo do pojave e, dječje paralize u Ukrajini početkom ovog mjeseca. Kad je riječ o Međunarodnom kaznenom sudu, to je ključno pitanje za Europsku uniju. Mi stalno naglašamo koliko je važno e, da Ukrajina ratificira rimske rimski statut, a to je također važno i u kontekstu ugovora o pridruživanju u, između Ukrajine i Europske unije. Drago nam je da postoji podrška da se u Ustav uvrsti odredba kojom se izrijekom podržava nadležnost Međunarodnog kaznenog suda to podržava radna skupina za ustavna pitanja parlamenta. E, bitno je da taj sud istraži zločine protiv čovječnosti počinjene od 12.2.2014. E, godine na ovomu. Mi također pratimo što se događa, to čini i mm, Međunarodni kazneni sud i Europska unija. E, izmjene ustava koje su vezane uz pravosuđe. A isto tako bismo željeli da venecijanska komisija e, se pridržava tih preporuka. Kad je riječ o odgovornosti, pitanje istrage onog što se događalo na Majdanu, kao i pitanje E, nezakon, e, centara za nezakonito zadržavanje ljudi. Dakle, to su pitanja kojima se treba pozabaviti. Kad je riječ o lokalnim izborima, čuli smo da je visoka predstavnica Mogherini rekla da lokalni izbori se trebaju održati u svim dijelovima zemlje u skladu sa ukrajinskim zakonima i međunarodnim standardima. Kad je riječ o humanitarnoj situaciji, naravno, treba više toga napraviti. Trenutno možemo vidjeti da problem pristupa uglavnom je, postoji u područjima koje nisu pod kontrolom vlade. Vlada je poduzela određene korake kako bi e, olakšala pristup humanitarne pomoći Sloboda kretanja je također bila jedna od tema u okviru dijaloga i moramo e, pratiti zajedno s, ukrajinskom vladom što, se što će se događati u budućnosti. Također bih htjela reći da e, danas e, traje ročište E, na suđenju Ševčenku i Europska unija je promatrač na tom suđenju. Hvala. Želi li neko postaviti pitanje ovim dosadašnjim govornicima vezano za Ukrajinu? Ne? Najljepša hvala. Idemo onda na sljedeću točku dnevnog reda, a to je priprema izvješća o e, svjetskom humanitarnom samitu ja naravno ne bih trebala o tome govoriti jer sam ja izvjestiteljica, ali evo, mislim da neće biti ništa strašno ako nastavim ja. Ukratko ću objasniti o čemu se radi. Radi se o mm, rekonstrukciji humanitarnog sustava koji je zapravo zadnji put e, dirao prije 25 godina i koji se bez sumnje sada nalazi pred sasvim novim izazovima. E, ako ne znate o čemu govorim, radi se o izvješću o e, napretku, o razvoju u kojem izlažemo svoje mišljenje o ljudskim pravima. Izvjestitelj je gospodin Enrique Guerrero i Ideja ovog e, samita, zapravo to je ideja glavnog tajnika UN-a, e, najavljena je 2012. Zapravo jest e, organizirati svjetski samit koji bi se održavao 12. do 13. svibnja 2016. u Istanbulu i kao što sam rekla, u principu se radi o ažuriranju, o unapređivanju postojećeg monetarnog sustava kako bi se on mogao nositi sa postojećim izazovima, a ne samo s onima od prije 25 godina. Prema izračunima e, sadašnje su potrebe za humanitarnim intervencijama oko milijardu američkih dolara. Ne radi se međutim samo o novcu, već o tome kako u humanitarni, međunarodni humanitarni sustav primjerice ugraditi zaštitu e, za naj ili hitnu zaštitu e, najranjivijih e, dijelova populacije, dakle djece, majki, bolesnih i tako dalje, ali i kako primjerice u područjima koje su pogođena najvećim katastrofama, kako bi oni sami mogli krenuti dalje. Ovo je zapravo idealna prilika da na ovakvom samitu, e, s obzirom na to da imamo izbjegličku krizu, krizu migranata koja je pogodila mnoge zemlje, dakle i razvijene zemlje, i kriza migranata je pogodila mnoge zemlje iz e, okolice, ali i dalje. I sve je to e, povećalo osjetljivost u Europi. Dakle, mi kao odbor za ljudska prava, odnosno pododbor za ljudska prava, želimo e, raditi na e, remodeliranju tog sustava ljudskih prava. I to iz osnove. Dakle, želimo poraditi na zaštiti ljudskih prava iz temelja, što znači utvrditi koji su izazovi, koje su prijetnje, koje su e, načini da E, sevo ovo spriječimo i e, načine da im pomognemo kad dođe do krize. Kad govorimo o izvješću, e, komisija, imamo komisiju za razvoj koja bi za njega bila zadužena. Od 24.9. ću vam biti na raspolaganju za komentare od 12 sati. Kao što sam rekla, važno je da se usredotočimo na zaštitu ljudskih prava, odnosno na e, težinu ljudskih prava kad govorimo o razvoju novih humanitarnih akcija na međunarodnoj razini. ono što je humanitarno i ima prednost pred svim političkim aktivnostima i najvjerojatnije ćemo moći naći načina da pojačamo tu tu zaštitu ljudskih prava. Međutim, kao što smo vidjeli u zadnje vrijeme, ne radi se ono što, vidimo, odnosno ono što se prioritizira, nije zaštita ljudskih prava, kako u, u granicama Europske unije, tako i izvan njih. Mogli bismo čitati mnoge lekcije o ostatku svijeta kako bi se trebale provoditi humanitarne akcije. Ali kako ćemo to napraviti ako mi e, punimo novinske stupce sa izvješćima da, koje pokazuju da Europa nije shvatila o čemu se radi kad govorimo o zaštiti ljudskih prava. Evo, to je svrha tog izvješća. Čini mi se da je netko traži riječ. Gospodin Kovačev. On je e, izvjestitelj u sjeni. Puno hvala gospođo predsjedavajuće i hvala vam na i nacrtu mišljenja za izvješć, o, izvješću Deve, I htio bih reći da da, e, mi se suočavamo s novim izazovom u kontekstu humanitarne politike i potreba nam je novi pristup. Radujem se sastanku na vrhu na inicijativu e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Moramo pronaći bolje načine za dostavu humanitarne pomoći. Moramo uložiti puno više napora i u obrazovanje. Također bih htio da se uloži više napora međunarodne zajednice u u Eh, kvalitetniju borbu protiv krijumčarenja ljudi. Treba spriječiti financiranje terorističkih skupina koji eh, eh, i zahvaljujući tim sredstvima se financiraju terorističke skupine koje regrutiraju druge članove, organiziraju trgovinu ljudima i tako dalje. Trebamo pronaći način da spriječimo terorističke organizacije da to čine, uključujući naravno i e, takozvanu islamsku državu. E, postoji još nekoliko stvari e, koje bih htio istaknuti. Slažem se da je potrebna i politika rodne ravnopravnosti, ali možda ne bi trebala biti centralni element jer postoje neke druge stvari koje također e, treba istaknuti, treba naglasak staviti na obrazovanje. Mislim da je to u točki broj četiri. Mislim da tu točku treba malo pojasniti. A kad je riječ o međuvjerskom dijalogu, mi u EPP-u mislimo da je to stvarno jako važna tema. Hvala vam puno na obavljenom radu i imate našu potporu. Hvala. Thank you very much. Hvala. Hvala. Hvala gospodin Joseviću. Ja ću govoriti u ime Beatrice Besare koja je e, naš izvjestitelj u sjeni u ime Aldea i Eh, htio bi dati svoju ocjenu izvješća koje ste malo čas predstavili. Eh, htjela, htio bih eh, zahvaliti se sjetiteljici Eleni Valenciano na sveobuhvatnom izvješću koje obuhvaća brojne temeljne aspekte humanitarne politike. Kad je riječ o samom tekstu, sastavio sam amandmane u, u skladu s idejom da se određene aktivnosti koje se obavljaju, da se obavljaju u skladu sa principima povelje naroda ljudskim pravima. Doista je jako važno da se izbjeglicama daju uvjeti i mogućnosti da izgrade kvalitetan život. Stoga osiguranje usluga koje omogućuju reproduktivno i spolno zdravlje je važno omogućiti i u kontekstima izbjegličke krize. Znači sanitarni uvjeti te pristup e, pitkoj vodi nadilaze e, kontekst upravljanja rizikom. To je temelj za e, omogućavanje uživanja prava na život i na ljudsko dostojanstvo. Treba osigurati i osnovnu zdravstvenu skrb osiguravanje e, zdravstvene zaštite nije samo e, stvar pomaganja tim ljudima i mnogi drugi e, humanitarni aspekti humanitarnog djelovanja nadilaze davanje puke humanitarne pomoći. Radi se o ljudskim bićima koji prolaze jako tešku situaciju. Treba ih osnažiti osnaživanje znači davanje izbora, davanje im e, mogućnost da budu neovisni i da donose vlastite odluke u ostvarivanju svojih težnji. Kao što smo, e, to su prava koja smo i mi imali. Moja, moja viđenja o humanitarnoj pomoći su sasvim jasna i e, ja ću doista s obzirom na e, svoje stajalište i dalje ulagati napore da se moja vizija i ostvari. Dakle, podržavam ovo mišljenje. Hvala gospodin Temas Maker. Hvala gospođi Valenciano. Također bih htio istaknuti zahvalnost EKR-a e svima onima koji su za, e, sudjelovali u izradi ovog izvješća. Erika nije ovdje, ali sam uvjeren da ćemo konstruktivno surađivati. E, svjesni smo da se radi o velikom humanitarnom izazovu. Ima više od 60 milijuna izbjeglica u cijelom svijetu. U Ukrajini e, ih je 5 milijuna, milijun i pol interno raseljenih osoba pa to su doista ogromni izazovi za cijeli svijet i e, cijeli svijet treba odgovoriti a ne samo Europska unija. Europska unija to ne možemo napraviti sama. Europska unija ne može sama riješiti sva ova pitanja. Stoga podržavamo glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Htio bih reći da mislim da bismo mi trebali učiniti sve što je u našoj moći da e, ovaj sastanak na, na vrhu se ne pretvori e, u na neki način parlaonicu gdje se samo priča. I mislim da bismo trebali surađivati sa svim partnerima u okviru dijaloga koji će tamo biti prisutni i to je, mislim, i e, glavna ideja e, glavnog tajnika UN-a. Mislim da bi ova konferencija se trebala podići na višu razinu e, međuvladine konferencije. Zato što se radi o pravoj situaciji humanitarne krize, trebamo se pozabaviti korinima, uzrocima te krize. Treba se pozabaviti mjestima gdje ona nastaje. Hvala. E, mikrofon nije uključen, tako da nećemo govornika. Sí, digo que la deje con Da, htjela sam reći da ćemo to objasniti e, na kraju e, konferencije, jer je, s njama gospodin Wolfgang Eher. Izvolite. Najljepša hvala gospođi predsjednici. Puno vam hvala na uh, sveobuhvatnom mišljenju i hvala isto tako uvaženim zastupnicima na doprinosu raspravi puno pitanja o kojima se sada govori će se e, i nadalje će, će i dalje biti tema razgovora, pogotovo u kontekstu priprema za svjetski humanitarni summit. Htio bih vas podsjetiti da je Europska komisija izdala komunikaciju o tom samitu i e, pripremili smo i e, brošuru o tome. Početkom rujna smo pokušali definirati naš stav o e, samitu te iznadriti ključne preporuke u prioritetnim područjima. U kontekstu rada vašeg odbora trebali biste znati da je, da je glavni naglasak u komunikaciji humanitarna pomoć i brza humanitarna reakcija, odnosno taj sustav. Prvo područje e, su humanitarna načela kojom se poštuje humanost, e, nepristranost i neovisnost. I treće područje, e, jer želimo da summit, da se na samitu zaštita stavi u samu srž sustava pružanja humanitarne pomoći. Nadam se da ćemo na neki način djelovati komplementarno u pripremama za summit. Čuo, čuo sam vašu raspravu o Gazi i o Ukrajini i to pokazuje koliko je rad vašeg e, odbora e, se na neki način počeo prožimati s humanitarnim pitanjima. Dakle, ima tu e, jako puno stvari koje bih podržao, prije svega e, naglasak na obrazovanje. Mi želimo isto tako povećati sredstva e, koja su na raspolaganju za obrazovanje u hitnim situacijama, a isto tako želimo spriječiti nasilje. I još dvije napomene prije nego što zaključim. Čuo sam pozive da se ovo pretvori u međuvladini proces u okviru e, samita. E, dakle, ovo je proces koji je pokrenuo glavni tajnik UN-a koji uključuje i nevladine organizacije i tako dakle. Dakle, ovo nije osmišljeno kao pregovarački proces između različitih vlada. E, međutim, nakon tog samita sve što će uslijediti neće možda biti tako formalno i u okviru UN-ove mašinerije. Kad je riječ o humanitarnim načelima, mislim da je to nešto što treba biti e, temelj humanitarnog djelovanja. A također e, trebamo imati pristup koji se temelji na e, potrebama, mi ga se nastavimo pridržavati. I mislim da je zaštita i poštivanje međunarodnog humanitarnog pa prava nešto što je postalo dio našeg e, programa i e, potrebno je spašavati živote na temelju načela međunarodnog humanitarnog prava. Hvala. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Ima li još kakvi komentara? Bueno, pues eh, ya saben que el plazo de enmiendas... Dobro, znači već znate da je rok za, e, za amandmane 24.9. E, pretpostavljam da imamo predstavnika političkih skupina, iako nam neki nedostaju od e, izvjestitelja o sjeni. Kao što sam rekla, do ovog roka smo raspoloživi na, za eventualne razgovore o, na bilo koju temu za koju trebate pojašnjenje. Osim toga, molimo koordinatore i predsjednike da ostanu sali, jer nakon ovoga e, slijedi drugi dio razgovora kamera.